So, once Mr. Rosati is here, we start. Nakon što dođe gospodin Rosati, e, krenut ćemo na točku pod kojom prezentiramo europski semestar e, koordinacije ekonomske politike, e, prioriteti za 2015. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja se ispričavam, mislio sam da neću zakasniti, jer e, prema dnevnom redu ova točka je na redu 9.15. E, no, e, prvih nekoliko točaka dnevnog reda trajalo je samo nekoliko sekundi, ispričavam se. Poštovane kolegice i kolege, Ovaj izvještaj je o europskom semestru i prioritetima 2015. počiva na nekoliko dokumenata Europske komisije i vijeća. Prvi od njih je vjerojatno i najvažniji, a riječ je o preporukama komisije za preporuke vijeća, za preporuke po pojedinim zemljama za 2015. E, međutim, e, osim toga, e, pozvali smo se i na neke ranije dokumente. Moj raniji izvještaj je ove od početka ove godine koji se odnosi na godišnji pregled rasta, a isto tako nadovezujemo se na komunikaciju komisije o korištenju fleksibilnosti u provedbi pakta za stabilnost i rast. Ove ovaj izvještaje sastoji se od četiri dijela. U prvom dijelu e, govorimo o tome da dijelimo mišljenje komisije što se tiče sadašnje situacije i stanja u Uniji, posebno u europodručju. Sa zadovoljstvom konstatiramo da e, ponovno dolazi do rasta, iako su temelji dosta krhki Međutim, u skladu sa proljetnom prognozom komisije očekuje se ubrzanje rasta sljedeće godine i bit će više od 2% u Europskoj uniji i e, više od 2% e, e, u europodručju. To je nešto s čim smo zadovoljni jer to zapravo znači E, da će se europodručje e, po prvi puta nakon 2009. vratiti na pravac rasta i stabilnosti. E, mi isto tako govorimo o tome da se slažemo s komisijom i podržavamo novi pristup što se tiče definiranja preporuka za pojedine države ove godine. U ovom novom pristupu uglavnom je naglasak na najvažnijim prioritetima i izazovima u preporukama za pojedine zemlje, a to predstavlja dobrodošlu promjenu budući da to omogućuje državama članicama da doista naglasak stave na najvažnije prioritete. Istodobno sa zabrinutošću konstatiramo da je razina odlučnosti koju pokazuju države članice E, što se tiče ispunjavanja ovih preporuka još uvijek nedostatna. Postoje neke države članice koje e, su angažiranije u provedbi preporuka za njihovu zemlju, ali isto tako postoje brojne druge koje u tome zaostaju na neki način e, mi to vidimo kao nedostatak u cijelom sustavu ekonomskog upravljanja i smatramo da bismo vjerojatno trebali poraditi na e, mjerama koje će preporuke za pojedine zemlje učiniti više obvezujućima. Drugi segment odnosi se e, na izazove koji su pred eurozonom i Europskom unijom i tu se ponovno uvelike slažemo s komisijom što se tiče komisijine procjene. Sa zabrinutošću konstatiramo da je razina nezaposlenosti još uvijek vrlo visoka u velikom broju država članica, iako postoje velike razlike između pojedinih država. Isto tako konstatiramo sa zadovoljstvom da je na snagu stupio Europski fond za strateška ulaganja. Sa zadovoljstvom konstatiramo da je sve manji broj država članica za koje se vodi postupak kod prekomjernog deficita, ali još uvijek pratimo situaciju i pozivamo e, ulaganje dodatnih napora u državama za koje se vodi taj postupak kako bi ostvarile konsolidaciju. Osim toga, e, konstatiramo da postoji cijeli niz makroekonomskih neravnoteža u određenom broju država, a ova zapažanja trebaju poslužiti državama članicama kako bi e, poboljšale situaciju i riješile problem makroekonomskih neravnoteža. Kao što sam rekao, podržavamo novi pristup komisije. E, u njemu je naglasak ne samo E, na e, manjem broju najvažnijih prioriteta, nego smo zadovoljni s tim što je došlo do ubrzanja vremenskog rasporeda. To dolazi do izražaja i u tome što su preporuke za pojedine zemlje prezentirane tri mjeseca ranije u odnosu na e, prethodne europske semestre. E, smatramo da je to dobra vijest, budući da to znači da države članice imaju daleko više vremena kako bi usvojile e, preporuke, uključile sve dionike na nacionalnoj razini u diskusiju o tim temama i onda će e, biti u stanju bolje ih provesti u djelo. Preporuke za pojedine zemlje za 2015. organizirana su temeljem e, četiri skupine glavnih prioriteta. Prvi prioritet je potreba da se ubrzaju ulaganja. U sklopu e, preporuka za pojedine zemlje i u drugim dokumentima komisije postoji određeni broj preporuka koje se na to odnose i govore o tome kako posebno poboljšati pristup financijskim sredstvima, odnosno kreditima, posebno što se tiče malih i srednjih poduzeća kako bi se e, potaknula ulaganja u Europskoj uniji. Drugi glavni prioritet je e, poboljšanje poslovnog okruženja. E, smatra se da je to glavni instrument koji može dovesti do poboljšanja ulaganja u cijeloj Uniji. Mi isto tako u izvještaju naglašavamo da su važni kvalitetni poslovni e, propisi, propisi za poslovanje, jer je to jako važno za osiguranje uspjeha Europskog fonda za strateška ulaganja. E, treći prioritet, a to je nešto što se ponavlja, E, i tu je riječ o potrebi da se dalje provode strukturne reforme, posebno što se tiče tržišta proizvoda i usluga, e, kako bi gospodarstvo Unije bilo i postalo konkurentnije. E, povrh toga, jedna dodatna važna tema je naglasak na uspostavi digitalnog jedinstvenog tržišta. I na posljedku, četvrti prioritet stavlja naglasak na politike zapošljavanja. E, s jedne strane potrebno je osigurati kvalitetnija radna mjesta, više radnih mjesta sa e, većom razinom plaće, ali istodobno je potrebno osigurati da socijalna situacija u Uniji e, bude sve bolja. I na posljedku u izvještaju iznosimo određeni broj preporuka za komisiju. Kao što sam ranije spomenuo, Pozivamo države članice koje su predmet postupka kod prekomjernog deficita da ulože dodatne napore kako bi dovele u red javne financije. i kako bi one bile u skladu sa pravilima. E, naglašavamo ulogu fleksibilnog tržišta rada što se tiče e, smanjenja nezaposlenosti, posebno kada govorimo o nezaposlenosti mladih e, i dugoročnoj nezaposlenosti. Osim toga iznosimo preporuke da se poboljša nacionalno vlasništvo i osjećaj odgovornosti nad preporukama za pojedine zemlje. Čini mi se da je to strukturni nedostatak u ovom instrumentu, jer države članice nisu u svim slučajevima dovoljno angažirane ne e, što se tiče provedbe preporuka, a to je potrebno poboljšati i e, tu se onda nacionalne vlade moraju e, više angažirati. E, ponovno pozivamo komisiju da racionalizira europski semestar. Još uvijek smatramo da unatoč svim poboljšanjima do kojih je došlo ove godine, još uvijek e, eventualno postoji preveliki broj dokumenata koji kruže tijekom godine, a to onda znači dodatno opterećenje za same države članice. Ti izvještaji e, za pojedine zemlje, izvještaji o konvergenciji, o stabilnosti, nacionalni programi reformi, E, sve se to priprema unutar 3-4 mjeseca i tu je jako teško izbjeći e, neke nedosljednosti u tim dokumentima i zato postoji potreba da se cijeli postupak dodatno racionalizira, odnosno pojednostavi. E, smatramo da je važno smanjiti razinu duga, razinu zaduženosti javne i privatne u državama članicama. Smatramo da je to važna prepreka koja stoji na putu rastu. I na posljedku mi također podržavamo neke preporuke e, koje su sadržane u izvještaju petorice predsjednika. Smatramo da je taj dokument vrlo važan dokument koji otvara raspravu o strukturnim promjenama u sustavu ekonomskog upravljanja u Europskoj uniji. To bi više manje bilo sve što sam želio reći, naravno. Rado ću saslušati komentare i e, zapažanja kolega, posebno izvjestitelja u sjeni iz drugih klubova i e, veselim se vašem doprinosu i daljnoj suradnji u pripremi e, konačnog nacrta. Hvala lijepa. Gospodine Rosati, sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni, gospodin Santi, socijalista i demokrata ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. E, na početku bih čestitao gospodinu Rozatiju na tome što je pripremio jasan i usredotočen izvještaj koji je vrlo koncizan i konkretan. E, e, unatoč tome ispuštene su neke stvari za koje mnogi od nas smatraju da su vrlo važne. Kada govorimo o preporukama za pojedine zemlje, to je vrlo važan instrument E, čiji je cilj ostvariti stabilnost i rast u cijeloj Europskoj uniji. Kritički vrednujemo rezultate svake pojedine države članice. Međutim, e, preporuke za pojedine zemlje trebaju biti predmet kritičke analize. E, nedostaju organske strukture koje može koristiti ekonomska i monetarna unija. Međutim, instrumenti u preporukama nisu nužno E, izvedivi. I zato postoje određeni nedostaci i greške. E, primjerice, čini nam se da e, vlada pojednostavljeno gledište da će strukturne reforme automatski dovesti do povećanja broja radnih mjesta i zapošljavanja. Recimo, ako dođe do poboljšanja tržišta rada, da će onda doći automatski do prelijevanja sredstava iz jedne države u drugu. Drugim riječima, E, opcije koje su predložene bile bi učinkovitije za poticanje rasta i stabilnosti. Moramo razmišljati o tome koliko su učinkovite ove preporuke. E, možda bismo također trebali izvršiti ocjenu socijalnog učinka preporuka iz prošlosti, jer u prošlosti smo imali određene kritike što se tiče uvođenja preporuka i što se tiče nedostatka socijalne osjetljivosti. E, ta kritika e, je više nego opravdana. Isto tako, E, previše preporuka sadrže rigorozne i e, rigidne elemente koje ne uzimaju u obzir stvarnu situaciju u pojedinim zemljama i to dovodi do dodatnih problema. Iako je cilj ostvariti punu ekonomsku konvergenciju u Europskoj uniji, ali činjenica je da su razlike sve veće i još uvijek nedostaje sveobuhvatni okvir unutar kojeg se mogu pokrenuti politike koje će dovesti do smanjenja regionalnih i drugih razlika. Ekonomska i monetarna E, unija tek onda e, može prijeći u uniju transfera. Međutim, e, tu postoje ozbiljne poteškoće. Pravila dovode do koristi za određena gospodarstva koja onda sve više jačaju i to onda dovodi do transfera sredstava iz određenih područja u druga. Preporuke za pojedine zemlje nisu odgovarajući instrument za rješavanje ovog problema, toga moramo biti svjesni. Situacija u Grčkoj pokazuje da postoje ozbiljni rizici i u drugim zemljama. Ukoliko e, ne stavimo naglasak na smanjenje razlika među državama, učinkovita provedba preporuka i dalje će biti problematična. E, hvala lijepa. Sada u ime ECR-a. Hvala lijepa. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine izvjestitelju, Učini mi se da nacrt izvještaja ide u pravom smjeru. U ime našeg kluba mogu podržati e, većinu onoga što stoji u izvještaju. Međutim, postoji nekoliko stvari na koje bih vam želio skrenuti pozornost u kontekstu rasprave o europskom semestru. Primjerice, ako pogledamo točku četvrtu u nacrtu izvještaja, e, tu mogu konstatirati da se slažemo sa izvjestiteljem e, što se tiče e, značaja preporuka za pojedine zemlje. Međutim, nisam siguran da preporuke trebaju biti obvezujuće. One bi trebale poticati države članice da provode reforme na razini cijele zemlje i e, to stoji. Što se tiče e, pete točke i e, država članica eurozone, tu smatram da postoje velike razlike i velika heterogenost među tim državama iz poznatih razloga. Međutim, smatram da se taj tekst može doraditi. Što se tiče e, točke 15. E, slažem se da bi fleksibilnost tržišta rada mogla imati neke pozitivne učinke, međutim želio bih naglasiti e, da je ta fleksibilizacija nešto što se često zloupotrebljava i zato dolazi do nepravilnosti na tržištu rada. E, s druge strane može se dogoditi i da radnici zlorabe ta pravila, a to onda dovodi do pogoršanja što se tiče konkurentnosti e, na tržištu rada. A osim toga, što se tiče e, točke u kojoj je riječ o Europskom fondu za strateška ulaganja, smatram da bismo trebali malo duže čekati E, da vidimo rezultate tog programa. Riječ je dakle o točki sedmoj. Sada govorimo o koordinaciji programa i reformi. E, međutim, ovo bi bio samo kratki komentar. Nemam nikakvih drugih komentara i želio bih čestitati izvjestitelju na odlično obavljenom poslu. Smatram da je izvještaj dobar. Hvala. Zahvaljujem. A sada u ime Aldea gospodin Tavark. Hvala lijepa. Drago mi je što smo se ponovno okupili nakon ljetne stanke. Evo, sada se udjelujemo u raspravi o europskom semestru i e, malo se osjećam, e, imam osjećaj deja vu. E, no, prije nego što iznesem svoje stajalište, zahvalio bih izvjestitelju na izvještaju. Smatram da izvještaj sadrži najvažnija pitanja i ide u dobrom smjeru. Mislim da postoji određeni prostor za poboljšanja i ću određene prijedloge za amendmane. Nisam baš uvjeren e, da e, je postupak kod prekomjernog deficita nešto što e, se može na ovaj način bolje koordinirati Smatram da je potrebna veća transparentnost, a što se tiče pojednostavljenja postupka, e, naglasak treba biti na većoj transparentnosti. A to se posebno odnosi na preventivni element, a teško je razumjeti koja vrsta e, metodologije se tu treba primijeniti. Dakle, postoji potreba za e, većom razinom transparentnosti i razumljivosti. Osim toga željeli bismo vidjeti ekonomsku analizu komisije. Jer to je analiza na kojoj počivaju njihove odluke. Smatramo da se ta analiza treba objaviti jer na taj način bismo imali uvida u ono što se e, zbiva u pozadini. Mm, nisam sasvim siguran što misliti o točki 13. E, da li izvjestitelj smatra da bi automatski stabilizator trebao obaviti posao ili je to poziv da se provodi aktivna e, fiskalna politika? E, više mi se ovo E, čini e, kao poziv, e, kao citate iz opće teorije koja je objavljena 36. i ne mislim da se baš odnosi na 2015. Što mislim pod onim osjećajem državi? Kad smo prošle godine vidjeli preporuke za pojedine zemlje, mi smo rekli da nismo zadovoljni sa rezultatima ostvarenim u pojedinim državama članicama. Mislim, koliko se sjećam, da su države članice provele samo 9% preporuka, e, a govorilo se e, kod toga o značajnom napretku, a sada je situacija gora, sada je provedba na razini od manje od 7%. E, možda bismo mogli zatražiti od komisije dodatne informacije i vidjeti jesu li te brojke pogrešne, a ako ne, E, molimo objašnjenje komisije zašto je e, stopa provedbe tako niska i posebno bi nas zanimalo što oni kane učiniti u svezi s tim. U svakom slučaju veselim se unaprijed daljnjoj suradnji sa izvjestiteljem jer je njegov doprinos uvijek vrlo koristan i jasan i mislim da će rezultati biti dobri. Hvala. Hvala vam, gospodin Torvan. Dajem riječ gospođi Marizi Matez. Hvala predsjedavajući. Ispričavam se za kašnjenje danas. Nisam bila e, mogućnosti e, poslušati e, izvješće izvjestitelja, međutim vezano za ovo izvješće, iako ja imam drugačije gledište, dijelim mišljenje prethodnih govornika, to jest da smo u situaciji deja E, ako usporedimo izvješće sa prethodnim izvješćima. Ovo izvješće koncentrira se na e, iste recepte koji nisu uspjeli, ali ide i korak dalje. I očito e, neće riješiti niti jedan od ključnih problema u europskom semestru ovo izvješće E, inzistira na većoj nadzoru e, država članica u kojima se provode e, reforme. Također povećava se razina autonomije u parlamentu, a nova stvar u ovom izvješću, usprvi sa ostalim izvješćima, otvara vrata povećanju kamata i to je nešto što ne razumijem. Mi smo već e, razgovarali ranije o tome, ali već, već smo razgovarali kako je to opasno i uspredbi sa situacijama koje smo već vidjeli i mogao bih ići stavak po stavak i neću to učiniti, ali e, mislim da se postavljaju neka strašno bitna pitanja e, s kojima se moramo pozabaviti. Za početak primam na znanje da postoje neki makroekonomski izazovi i neravnoteže unutar e, unutar europodručja, međutim Uh, općeniti generički pristup neće riješiti probleme vezane za uh, javni dug koji se razlikuje od države članice do države članice. Također, što se tiče visokih razina nezaposlenosti i socijalnih nejednakosti u EU razine su također, uh, razine također variraju. Vezano za konsolidaciju proračuna, ta točka se koncentrira na E, povećanjem stabilnosti rasta bez uzimanja u obzir da su mjere štenje jedan od, e, jedan od uzroka zaduženosti ovih država članica. Također e, tu se govori na primjer o povećanju pristupa investicijama, no ne spominje se činjenica sljedeća činjenica, tamo gdje su se ta, te investicije dogodile, to je bilo upravo u zemljama u kojima su mjere štednje smanjene a ne zato što je bila veća potražnja za investicijama. Kao što sam rekao, ne mislim da bih trebao ići stavak po stavak kroz izvješće. Međutim, općenito govoreći, smatram da ako dakle, ne uzmemo u obzir, ne uzimajući u obzir manje eh, manja poboljšanja smatram da nije dobro ne uzeti u obzir situacije u državama članicama u kojima su mjere smanjene. Također mislim da koncentriranje na loše politike iz prošlosti je vrlo velika pogreška i mi ne možemo ponavljati e, prošle pogreške iz prošlosti kao soluciju za budućnost. Vezano za to ne postoji e, povećanje e, odgovornosti a to također pogošava problem. Mi ćemo e, podnijeti amandmane vezano za ovo izvješće i imamo vrlo kritički pristup i mislim da e, politički stavovi nisu dobro izraženi i branjeni u ovom izvješću. U svakom slučaju mi ćemo biti vrlo aktivni u diskusiji o ovom izvješću. Mislimo da je jako ovo prevažno da samo pustimo da prođe. E, mi ćemo također predložiti alternativna rješenja koja će e, biti drugačija od onog što je izvjestitelj predložio. Mi vjerujemo da želimo na prvom mjestu e, riješiti krizu povećanjem zaposlenosti te poboljšanjem ekonomske situacije. Hvala Marisa. Hvala vam. Želim zahvaliti izvjestitelju za njegov rad. Vjerujemo da je ovo izvješće jako dobro. Jedno od pitanja koje se nameće vezano za ovo izvješće je sljedeće. Trebamo vidjeti što se događalo tijekom ljeta. Dakle, neizbježno je da se e, da se referiramo na ono što se dogodilo u Kini e, i utjecaj kineske ekonomije na Europu, mi moramo e, se usredotočiti i pogledati naravno težu trgovine i poslovnu okolinu i kako će se to odnositi na e, Europsku uniju. Tako da je to strašno bitno pitanje. Također, izvijestiti se referira na zaposlenje, odnosno visoke razine nezaposlenosti u europodručju. Mi smatramo da naš klub će, naš klub će podnijeti neke amandmane e, i predložit ćemo e, neke načine za rješenje problema nezaposlenosti u pojedinim državama članicama. Pokušat ćemo poboljšati kvalitetu posla zaposlenosti. Također ćemo proučiti učinak mjera u našim zemljama ono što smo vidjeli u europskim e, ekonomijama trenutno je vrlo visok porast kratkotrajnih e, e, zaposlenja zaposlenja na pola radnog vremena. Također članak stavak 15 ističe probleme koje smo naveli sada a to je velik broj zaposlenja na, s minimalnom plaćom. Mislim da se moramo, moramo riješiti problem i mislim da bismo mogli E, dobiti potporu od nekih drugih klubova, da izmijenimo to. Još jedna točka koju bih želio spomenuti je sljedeća. Vi ste govorili o e, paktu za e, rast i stabilnost i mislim da se tu moramo koncentrirati na investicije još i više nego što je spomenuto u izvješću. Mislim da moramo ih učiniti kompatibilnim sa tržištem i to je nešto što će se E, nametati u budućnosti kao važno pitanje jer imamo oslabljenu e, vanjsku e, potražnju što se tiče tržišta. Još jedna točka koji, što, još jedna stvar koju je izvjestitelj spomenuo jest u programu 2020 u programu Obzir 2020 je spomenuo specifične E, reference za države članice, međutim ako govorimo o promjenama europskog semestra mi moramo inkorporirati e, energetsku uniju i različite promjene koje e, se događaju od zemlje do zemlje. Smatram da moramo inzistirati na ovoj točki. Ja se slažem sa većinom komentara vezano za demokratske procese, odnosno demokratsko analizu ovog procesa, mislim da ne možemo ignorirati sljedeće socijalni pokazatelji imaju vrlo slabu ulogu u kriterijima kao takvima. Smatram da sindikati e, trebaju biti predstavljeni e, i na način kao što su predstavljeni i poslovni subjekti E, nedostatak vlasništva je bitan problem i što se tiče posebice demokratskog procesa koji je vrlo važan i zato ćemo tu predložiti nekoliko promjena amandmana kako bi se promijenila e, ova točka. Još samo tri stvari. Prvo, e, unutarnja ravnoteža trgovine tijekom ljeta. Vidjeli smo da je u nekim državama članicama zabilježena rekordna razina trgovine, a negdje je ta E, trgovinska bilanca pala. Nešto što je da spomenuo kratko u stavku 5. Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci mi očekujemo restrukturiranje grčkog duga i zato je važno osigurati da Europa ima e, alate e, s kojima se može nositi svojim problemom. Moramo definirati politiku koja mora biti spomenuta u ovom izvješću, a konačna, konačna točka koju ću spomenuti tiče se civilnih sloboda i e, odbor za ženska prava. Što se tiče izvješća, izvješće mm, izvješće možda nije korporiralo perspektivu e, e, koju je trebalo a to je nešto vezano što je vezano za europski semestar E, Odbor za ženska prava e, je uključio to u svoj dnevni red. Do sada nije unijeta nikakva promjena. Moramo proučiti e, učinak reformi koje su provedene vezano za pitanja ravnopravnosti rodova, na primjer promjene u, u, na tržištu rada. U mojoj zemlji, u Španjolskoj, postoje vrlo negativan učinak vezano za ravnopravnost spolova i zato ćemo tu predložiti također neke amandmane. Hvala vam. Gospodin Vali, izvolite. Hvala predsjedavajući. Hvala izvjestitelju za predstavljanje ovog izvješća. I hvala izvjestiteljima u cijeni za njihov doprinos ovoj diskusiji. Kao i u prethodnim izvješćima, moj klub se ne slaže sa e, većinskim mišljenjem. E, što se tiče e, prijedloga e, koje ćemo dati vezano za podnošenje, mi se ne slažemo strategijom komisije koja se tiče strukturalne reforme i mjera štednje koji su predstavljeni kao fundamentalni faktori kako bi se potaknuo rast. Mi smatramo e, da su neke mjere bile kontraproduktivne i pogoršale su krizu. E, prioritet preporuka e, mora biti bora protiv nezaposlenosti, socijalne isključenosti, siromaštva i sve većim razlikama između građana. Preporuke bi trebale pomaknuti fokus od dakle bi trebala pomaknuti fokus na E, makroekonomsku ravnotežu. Javno financiranje, e, odnosno mjere javnog financiranja su e, također doprinjale krizi u eurozoni. Komisija nije do sada adresirala preporuke, efikasne preporuke u zemljama kao što su Njemačka ili Nizozemska. Mi moramo, te preporuke moraju biti navedene u izvješću jer su bitne i e, vezane su za, za veću krizu. Što se tiče e, što se tiče fleksibilnosti e, ne možemo ne uočiti da su preporuke vezane za fleksibilnost nedostatne. Izvjestitelj je podcrtao važnu ulogu fleksibilnih tržišta rada što se tiče povećanja zaposlenosti. Međutim, e, kvaliteta e, radnih mjesta se e, pogoršala i bitno je uzeti u obzir učinak fleksibilnog tržišta na otvaranje ovih radnih mjesta i nadam se da će biti prostora za dijalog e, vezan za ovo pitanje. Hvala vam. Gospodine Vali. Počinjemo sa gospodinom Marijasom. Dakle, počinjemo slobodno javljanje. Gospodine Marijas. je došlo do neke konfuzije. Moje ime je Ana Mant. Hvala predsjedavajući, mi smo e, tu diskutirali o e, jedinstvenoj europske ekonomiji. Često se događa da postoji mnogo laži malih i velikih neistina u statistikama, u izvješćima. Govori se o proračunima koji su sve bolji, 2% BDP-a, odnosno BDP od 2% i mislim da je to jedna stvar, ali brojke vezane za rast su druga stvar. Mislim da se te brojke ne, ne kreću u pravome smjeru i postoje neke bolne stvari u preporukama posljedice vezano za Belgiju. što se tiče oporavka e, u Belgiji, on je prekinut e, zbog e, eksternih, eksternih faktora. Na primjer, pad cijene nafte i također to utječe na probleme kao što je nedostatak ulaganja, povećavaju se dugovi, ne, ne, postoji također i nedostatak poslovnog povjerenja i to je nešto što je pogodilo eh, jedinstveno tržište eh, Imamo kritičko mišljenje prema stavu komisije i to će se događati i u ehm, i u budućnosti mi zapravo gledamo problem na krivi način, eh, govorimo o nekoj jedinstvenosti koja ne postoji u realnom svijetu. E, postoji e, veliki jaz između e, sjevera i juga Europske unije i taj se jaz još uvijek jako osjeća i mi vjerujemo da je ovaj semestar Mm, dio jedne federalne vizije. Mi ne možemo govoriti o jednom, jednoj jedinstvenoj ekonomiji gospodarstvu. Mi bismo trebali tu govoriti o e, suradnji između država članica kako bismo jačali gospodarstvo pojedinih država članica. Hvala vam lijepa, gospodin Enamant. I e, ispričavam se na e, o, pogrešci prethodne. Sada otvaramo, dajemo riječ gospodinu Marijasu i Evo, gospodine Marijas, imate riječ. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. E, izvješće je vrlo važno i želio bih zahvaliti izvjetitelju E, on je tu govorio nekoliko važnih pitanja, ali mislim da je ovo mogućnost e, za nas da diskutiramo ključnim pitanjima. Točka 3 izvješća su tu jako bitne. One uspostavljaju način na koji e, ovaj semestar može operirati, međutim moramo razumjeti da tu govorimo o financijskoj politici. Dakle, što se tiče ograničene odgovornosti Europske unije, govorimo o odgovornosti koja e, zapravo treba biti e, u rukama država članica. I e, ove opće preporuke su samo pomoćne. Nažalost imamo jedan birokratski model koji se nameće i koji zapravo se pokušava nametnuti od uzgora i on se je u suprotnosti sa odlukama državnih nacionalnih parlamenta. Mm, mi bismo e, trebali e, unutar nacionalnih parlamenta imati e, preporuke i politike donešene kako bi se situacija poboljšala. Dakle, treba bi dati više odgovornosti, prenijeti više odgovornosti na nacionalne parlamente i zato kako bismo mogli e, krenuti napred. Tako da naša pomoć e, može biti pozitivna. S druge strane moramo pogledati prijedloge koji su e, predloženi i rezultate jer bitno je pogledati preporuke koje su provedene, ali koje su posljedice rezultati nažalost su negativni što se tiče gospodarskog razvoja država članica. I zato odbori i vidim da većina ovdje u Europskom parlamentu inzistira e, na jednom lošem e, modelu mjera ne e, uzimajući obzir pitanje javnog duga. Tu se inzistira na politikama koje potiču niske plaće, a mi zapravo trebamo učiniti upravo suprotno moramo naglasiti važnost tehnologije, razvoja istraživanja razvoja europskog gospodarstva. Mi ne možemo preusmjeriti, odnosno pretvoriti europsko gospodarstvo u kinesko bez određenih operacija. Što se tiče nezaposlenosti, postali su razni prijedlozi, ali vidjeli smo rezultate, to su visoke razine nezaposlenosti među mladima i tako dalje. Nezaposlenost mladih je povećala i došli smo do potpunog neuspjeha u tom području. Također, e, sve o čemu se diskutiralo vezano za Grčku nije uspjelo. E, Europska unija e, je osigurala 240 milijuna eura zajma, a što se dogodilo? Dogodilo se to da 40% ljudi u Grčkoj žive u siromaštvu. Trojka je uočilo da je to bila, odnosno mora e, ekonomska komisija i Međunarodni monetarni fond moraju vidjeti da je e, to loš pristup. E, nezavisna Grčka se složila da se situacija mora promijeniti mi moramo e, promjeriti smjer e, u Grčkoj i također i u Europskoj uniji. E, I sada bih želio još reći dvije kratke stvari što se tiče duga. Dug je spomenut u točkama 5, 13 ali nema prijedloga. Potrebno je imati prijedlog, potrebno je dati prijedlog koji će se koji će biti djelotvoran Gospođa Merkel je e, već govorila o prijedlogu i bitno je, e, ona je dakle predložila djelomični otpis duga, ali rješenje mora biti specifično svaku zemlju. Ako nego ne razgovaramo o ovim problemima, nećemo moći imati pozitivne rezultate vezano za gospodarski razvoj Europske unije. Hvala. Hvala lijepo gospodine Marijas i sada gospodine Hajs. Hvala vam predsjedatelju. Na početku želim čestitati kolegi Rozatiju na izvrsnom izvješću. Mislim da je on uspio obuhvatiti sva najvažnija pitanja koja se tiču europskog semestra. Oni koji među nama koji radimo u ovome odboru trebamo u europskom semestru vidjeti jedan e, dobar instrument za daljnji razvoj. Trebamo ga podržati. Kospa koja dolazi iz male zemlje, ali zemlje koja je prošla vrlo veliku financijsku krizu, e, htio bih iznijeti sljedeće zapažanje. E, s obzirom da smo uspješno uspjeli smanjiti deficit u Irskoj i da smo uspjeli poboljšati stopu rasta i zaposlenosti, došlo je do temeljitog restrukturiranja irskog gospodarstva što je dovelo do rasta i što se tiče onih zemalja gdje su se pojavile značajne neravnoteže tijekom vremena, mislim da je to, da je to jedan jedna dobra poruka, dakle neće doći do gospodarskog rasta ako se ne provedu radikalne strukturne reforme. A preporuke upućene državama članicama sastavni su dio tog procesa. Također mislim da postoji potpora javnosti za europski semestar i preporuke državama članicama. Na taj način se može izvršiti pritisak na kreatore politika kako bi definirali odgovarajuće politike. Mislim da javnost u zemljama koje su prošle kroz tako velike, e, veliki šok na kritički način analiziraju unutarnju politiku, dakle traže veću, veći stupanj nadzora. I ako europski semestar u tome može dati doprinos, onda je to da je to pozitivno. E, Irska e, sudjeluje sada u Europskom semestru već drugu godinu, nakon što smo uspješno završili financijski program u prosincu 2013. godine. Znam da se ova rasprava vodi i kod kuće. Mi e, pozdravljamo doprinos preporuka posebno u nekim područjima kao što su zajmovi, kao što su e, kao što su sustavi i sustav zdravstvene skrbi i tako dalje. Dakle, mislim da smo, možemo reći da smo zabilježili značajan napredak kao posljedica strukturnih reformi koje je provela irska vlada. Pozdravljam također e, zapažena kolege Rozatija u ovom izvješću koje se tiču izmjena u europskom semestru ove godine. Vrlo je bitno da se preporuke obrave tri mjeseca ranije, dakle to će biti slučaj ove godine, kao što je kolega Marius istaknuo, mi se sada nalazimo u jednom odlučujućem trenutku kada nacionalni parlamenti raspravljaju o e, preporukama i u tom bi trebalo trenutku uključiti i Europski parlament i naš odbor, jer mislim da je bitno da se rasprava organizira u tom trenutku, a ne kasnije. I nadam se da će ovih dodatnih tri mjeseca koliko ćemo dobiti, zahvaljujući ranije objavi preporuka, pomoći i u tom smislu. Imam još samo tri zaključne napomene vezano uz ulaganje, slažem se s kolegom. U zemljama koje su bile obuhvaćene programima prilagodbe, kao što je moja zemlja, gdje je bilo 20 do 25% manje ulaganja u privatnom sektoru, Mislim da postoji e, dodatno, e, dodatna, dodatan zahtjev e, od strane Europske unije da, da potporu tim zemljama koje su bile obuhvaćene programima s obzirom da je došlo do pada ulaganja u privatnom sektoru. Zatim, preporuke su skupe E, zato mislim da bismo trebali iskoristiti sredstva iz proračuna Europske unije na način da potaknemo države članice da ulažu u strukturne reforme ako se želi ako se žele uvesti promjene na tržištu rada, e, to će podrazumijevati određene troškove. I mislim da je to gospodin Šojble nedavno rekao, treba se iskoristiti europski proračun kako bi se ohrabrilo države članice da uistinu provode preporuke koje su im upućene. Neki su kolege spomenuli zbivanja ovo ljeto, ono što se dogodilo u Kini i kako će to utjecati na gospodarski rast u Europskoj uniji. Možda ovaj primjer iz Kine može svima nama ukazati na to da trebamo mnogo brže provoditi preporuke upućene državama članicama kako bismo brže, brže prošli kroz ovaj čitav proces imajući u vidu vanjske e, vanjske čimbenike i vanjske šokove što će i kako ćemo mi na njih reagirati bit će od odlučujuće važnosti u državama članicama. Hvala sada da ponovno riječ kolegi Rozatiju. Gospodine predsjedavajući, želim se zahvaliti svim kolegama izvjestiteljima u i iz ostalih klubova zastupnika na iznesenim komentarima. Također zahvaljujem svim kolegama koji su uzeli riječ tijekom ove rasprave. Mislim da su svi ti komentari da će dati vrlo značajan doprinos daljnjoj raspravi o ovom izvješću. Neki su već e, istaknuli e, da, neki su već rekli da im se ovo čini kao deja vu, a to je i moj dojam, budući da smo već raspravljali o nekim sličnim temama na prethodnim sastancima kada smo raspravljali izvješće o e, godišnjem, e, o godišnjem izvješću rasta, godišnjem pregledu rasta. Neću sada ulaziti u detaljnu raspravu o utjecaju politika štednje na recesiju. Neću govoriti o važnosti strukturnih reformi i tako dalje. Mislim da je to rasprava koju možemo ostaviti za bilateralne sastanke i za vrijeme kada ćemo raditi na konačnoj verziji izvješća. Htio bih se osvrnuti na nekoliko komentara koje su izneseni tijekom rasprave. Za one kolege koji misle da se ovdje ne govori dovoljno o pitanju zapošljavanja i zaposlenosti, htio bih reći da se problem nezaposlenosti spominje najmanje u dva ili tri mjesta u izvješću. Molim vas imajte e, na umu da je tekst izvješća ograničen pravilima i tako da ne može sadržavati više od 4000 znakova. Prema tome, to je uistinu pravi podvig e, i to znači da se, da se neke stvari moraju sažeti, a da kako sažeci ne mogu uvijek na najbolji način odraziti pitanja koja su nekim kolegama bitnije od drugih. Isto tako se tu ponavlja pitanje odnosa između ulaganja i rezova u proračunu. Mislim da smo jasno istaknuli u ovome izvješću da ukoliko neka država članica ima dovoljno prostora u proračunu treba dati potporu javnim, ali isto tako i privatnim ulaganjima. Dakle, treba iskoristiti ta sredstva kako bi potaknula razvoj gospodarstva. Mislim da je to sasvim jasno. Međutim, to nije situacija u kojoj se nalaze sve države članice. Neke države članice još uvijek imaju mnogo poteškoća i imaju vrlo visok javni dug. I to je također činjenica koju se ne smije zanemariti. Još jedan put ponavljam, e, što se tiče Grčke, to je uistinu slučaj za sebe. Mi bismo sada mogli ući u jednu dugačku raspravu o tome, no mislim da ovo nije pravi trenutak za to i da zaključim, želim još jedan put zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi i htio bih reći da sam uistinu spreman na suradnju s kolegama, izvjestiteljima u sjeni i nadam se da ćemo unaprijediti tekst ovoga izvješća te da ćemo uspjeti usuglasiti tekst koji će na najbolji mogući način uzeti u obzir e, politička sadržaj e, i sadržajna stajališta svih klubova zastupnika u ovome parlamentu. Hvala. Hvala i vama, kolega Rozati. A sada ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Trebali bismo to učiniti, ali prije toga Želim vas podsjetiti da su rokovi za predlaganje amandmana 9. rujna. Razmatranje amandmana ćemo imati 13. listopada, a glasovanje u odboru će se održati istoga dana. I na kraju na plenarnoj sjednici ćemo glasovati o ovome izvješću u listopadu na drugoj plenarnoj sjednici u listopadu. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Naime, trebali bismo sada imati glasovanje, međutim kolega Gualtieri će predsjedati glasovanjem, pa ćemo ga pričekati nekoliko minuta da vidimo hoće li stići, ako ne onda ćemo krenuti dalje. Before the votes we have one point, but here... imamo još jednu točku dnevnog reda. Ah, sorry. So before the vote we have the consideration. Prije glasovanja imamo još i razmatranje amandmana izvješća o kojemu ćemo glasovati. Ispričavam se, zabunio sam se. Dakle, sada ćemo imati razmatranje amandmana izvješća o općem proračunu Europske unije za financijsku godinu 2016. I tu je s nama i izvjestitelj, gospodin Simon, ispričavam se zbog toga. Hvala lijepa. Kao prvo zahvalio bih eh, kolegama izvjestiteljima u Sjeni i ostalim kolegama iz Ekona na njihovim amandmanima i na doprinosima koje su dali kako bismo mogli pronaći kompromis. E, to je sve bilo tijekom ljeta, tako da je zahtjevalo posebne napore i zato zahvaljujem. E, što se tiče teksta koji je danas pred nama, e, smatram da je to kompromis koji je prihvatljiv za sve. Naglasak je na investicijama, rastu i konkurentnosti. Jasno govorimo o Europskom fondu za ulaganja i tu imamo kompromis B, osim toga imamo kompromise C, D i E. Smatram da smo pronašli odličan kompromis što se tiče financiranja e, kontrolnih tijela i njihovih zaposlenika, ali isto tako što se tiče njihove uloge kao takve. Ako dopustite, želio bih samo spomenuti tri stvari i to zbog e, ograničenog vremena. Nadzorna tijela koja su spomenuta e, su nešto što smo mi smatrali jako važnim i drago mi je što smo dobili veliku potporu. E, meni je bilo zastrašujuće što sam u osobnim razgovorima sa nadzornim tijelima morao ustanoviti da unatoč predviđenim sredstvima e, dolazi do vrlo malog povećanja broja zaposlenika, ali do većeg povećanja proračuna, ali oni su rekli da oni e, tek sada uz to povećanje mogu obavljati svoje osnovne poslove. Resursi nisu bili dostatni kako bi se svi poslovi obavljali u potpunosti i to je nešto što je potrebno što prije promijeniti 2016. Još jedna važna točka je naglasak što se tiče prioriteta i to u području zaposlenika Europske komisije. Tu se zalažemo za predviđeno povećanje od 4% u području e, tržišnog natjecanja, odnosno e, zaposlenika u tom području. Mi znamo koliko je to važno ako pogledamo slučaje McDonald's gdje e, moraju platiti 16 milijuna poreza, a prihodi e, su u redu milijardi, e, a to je nešto što se uopće ne bi moglo otkriti niti ustanoviti da ne postoji dovoljan broj zaposlenika. Ako to znamo, onda moram postaviti pitanje može li komisija uopće uspješno obavljati svoj zadatak e, čuvara ugovora. Stoga e, trebamo e, dati jasnu podršku komisiji kako bi imala na raspolaganju dostatne resurse i mogla obavljati svoje poslove, a posebno da u području oporezivanja osigura odgovarajući progon nezakonitih postupaka. I zadnja točka koju bih želio spomenuti E, predviđeno je u prijedlogu komisije povećati financijska sredstva za Fiskalis 2020. E, e, riječ je o poboljšanju suradnje sa nacionalnim poreznim upravama. Vijeće je smanjilo sredstva za 5 milijuna, a meni je jako drago što smo uspjeli doći do kompromisa. I to prihvatili smo minimalnu ponudu komisije jer ako ne postoji dobra suradnja sa nacionalnim poreznim upravama, onda nećemo moći spriječiti multinacionalne korporacije u poreznim e, utajama, odnosno izbjegavanju plaćanja poreza. Sve to je rezultat nedovoljne razmjene informacija između e, komisije i e, nacionalnih poreznih uprava i zato je jako važno osigurati dosadna sredstva za fiskalist 2020. Hvala. Sada krećemo od izvjestitelja u Sijeni, Kolega Rozati za EPP. Gospodine predsjedatelj, želim prije svega čestitati kolegi Simonu koji je izradio ovo izvješće, ovo mišljenje i posebno mu zahvaljujem na dobroj suradnji e, kada smo radili na kompromisnim amandmanima. Uistinu cijenim e, tako dobru suradnju. Mislim da smo uspjeli postići razumna kompromisna rješenja u većini pitanja koja su bila kontroverzna i naš klub zastupnika će glasovati za ovo izvješće. Možda će biti nekih e, negativnih reakcija na pojedine amandmane, ali ne nužno iz našeg kluba zastupnika. Dakle, sve ukupno želim čestitati. Mi smo spremni dati zeleno svjetlo ovom izvješću. Hvala. Hvala gospodin Rozati. U ime kluba zastupnika ECR, gospođa Swinburne ima riječ. Hvala predsjedatelju. Ja se želim e, ispričati što izvjestitelj našega, izvjestiteljica našega kluba nije ovdje nazočna, da zahvali izvjestitelju na uloženom trudu i na objedinjavanju amandmana. Htjela bih objasniti da naš stav nema veze sa uloženim trudom izvjestitelja, nego zbog eh, našeg eh, uobičajnog stajališta naš klub zastupnika vjeruje u proračunsku disciplinu, mi ne vjerujemo da će povećanje proračuna pomoći Europskoj uniji da postigne svoje ciljeve. Povećanje u jednom području trebalo bi e, biti popraćeno smanjenjem proračuna u drugom području, to je stalište našeg kluba zastupnika. Iz tog razloga ne možemo e, podržati većinu amandmana, također smo razočarani što nema alternativa dodatnom financiranju ECR međutim prepoznaje uloženi trud e, i nastavit ćemo raditi na tome. Što se tiče e, proračunskih ograničenja u EU, mislim da svi moramo to e, uzeti u obzir i ne možemo prihvatiti povećanje proračuna. Trebamo koristiti ekspertizu iz država članica kako bi se dopunio izvrstan rad djelatnika ovih agencija za nadzor. Kolega Torvald sada ima riječ. On nije prisutan. Hoće li netko drugi iz kluba zastupnika ALDE uzeti riječ umjesto njega? Ako to nije kluba zastupnika GUE, kolega Orman, gospodin Vegas, izvolite. Hvala, ja ću samo kratko spomenuti nekoliko aspekata. Kao prvo mislim da je ovo uistinu odražava politike Europske unije i kao što je već rečeno postoji zapravo jaz u odnosu na naše namjere, a činjenica je da nemamo na raspolaganju potrebna sredstva da bismo postigli zacrtane ciljeve, dakle govorim o političkim ciljevima koje smo si zacrtali. mi bismo htjeli istaknuti jedan primjer, možda to i nije najbolji primjer, ali odnosi se na probleme sa nadzorom. Žao mi je što moram reći da se još jednom može ustanoviti da u ovom proračunu nema potrebnih sredstava za suočavanje sa krizom. Mi moramo odgovoriti na kriznu situaciju. E, tu zapravo postoje velike razlike među državama članicama, a upravo iz toga proizlaze problemi, a mi ne možemo to riješiti jer nemamo dovoljno financijskih sredstava. Tu imamo investicijske programe, mi se ne slažemo s prioritetima koji su zatvrtani u tom investicijskom programu. Međutim, što se tiče nadzora, ovaj nadzor se temelji na tržišnim načelima, liberalizaciji, deregulaciji, nastavak primjena mjera štednje i umjesto toga se e, ne rješavaju uzroci e, državnog duga u pojedinim zemljama. I u tom smislu mi smatramo da ova ograničenja koja nameće MMF predstavljaju preveliki teret i da to onemogućuje stvarne izmjene u postojećim programima mi bismo htjeli reći da smo pesimisti zbog činjenice što postoji nespojivost između naših namjera i sredstava koja koristimo kako bismo ispunili zacrtane ciljeve. Sada u ime kluba zastupnika Zelenih gospodin Gigold ima riječ. Hvala Pablo. Prije svega želim zahvaliti izvjestitelju Peteru Simonu Imali smo vrlo dobru suradnju, ovo izvješće je vrlo kvalitetno, mislim da ne treba trošiti mnogo riječi, ovo nije trenutak da dajemo izjave o tome kako bismo trebali definirati proračun Europske unije. E, ovo nije mjesto da govorimo o tome kako uvesti rezove ili povećati sredstva za stabilnost eurozone. To su sve bitna pitanja, ali mislim da ne spadaju u raspravu. Mislim da je izvješće samo po sebi kvalitetno. Mislim da smo uputili pravu poruku i također smo na taj način osigurali sredstva koja su potrebna u europskom sustavu za nadzor, za nadzor, e, za financijski nadzor. Mislim da e, svi oni koji su mogli vidjeti kakva je situacija u tim institucijama znaju gdje su poteškoće i to treba ozbiljno shvatiti umjesto da dajemo nekakve opće izjave o proračunskoj disciplini. Dakle, to je potrebno učiniti. E, što se tiče rashoda, mislim da ovdje zapravo upućujemo dva signala. Jedan je restriktivni, dakle, ako ove ova tijela za nadzor dobiju naš novac, onda pristup informacijama i dokumentima e, mora biti osiguran parlamentu kao što je to slučaj sa lobistima i državama članicama. Isto tako moramo dobro razmotriti demokratska načela u okviru EFRAG, EFRAGA gdje još uvijek e, imamo određeni demokratski deficit koji se ne poklapa sa e, financijskim sredstvima iz proračuna. Zahvaljujem izvjestiteljima Sjeni na dobroj suradnji. Hvala, iz FDA nema izvjestitelja. I nisam dobio potvrdu. Hoće li novi klub zastupnika e NF imati izvjestitelja, odnosno imali izvjestitelja, želi li netko uzeti riječ u ime tog kluba zastupnika? Ako ne, onda prelazimo na spontano javljanje za riječ. Gospodin Marijas je zatražio riječ. Hvala lijepa predsjedatelju. Želim iskoristiti ovu e, priliku. To je eh, amandman 63.90. Dakle, htio bih reći da se ovdje uzimaju u obzir veliki problemi koji su nastali u zemljama na sredozemlju u Italiji, Grčkoj i tako dalje a upravo te zemlje suočavaju se sa poteškoćama zbog velikog vala migranata i izbjeglica koji sada dolaze na teritoriju Europske unije. Posebno neki pojedinci iz Sirije ili drugih zemalja obuhvaćenih sukobom odlaze kako bi spasili goli život. Europska unija trebala bi vrlo jasno intervenirati kako bi se tamo ponovno uspostavio mir, dakle govorim o zemljama na Bliskom istoku, ali isto tako i u Africi, gdje također e, vladaju sukobi. U protivnom ćemo imati stalno nove valove izbjeglica. Dakle, vrlo je bitno intervenirati da se uspostavi mir. Isto tako moramo pomoći tim područjima da se razviju kako bi manje migranata dolazilo. E, zato je potrebno drugačije strukturirati proračun, i izvojiti sredstva. Želim vas također izvijestiti da u ovom trenutku eh, da je u ovom trenutku istinu eh, val migranata dosigao rekordnu razinu. Eh, jedan od gradonačelnika otoka, jednogračkog otoka je proglasio izvanredno stanje na otoku Lesbos gdje živi 80 tisuća ljudi, a sada je tamo došlo više od 10.000 izbjeglica i nezakonitih migranata u glavnom gradu otoka Lesbos. E, Grčka više nije u stanju e, dalje upravljati tim valom migranata i izbjeglica. E, Ljeto sam bio na otoku Samostaj. otok je bio prepun izbjeglica koji su došli iz Turske. Otišao sam u Tursku da vidim što se tamo događa i moram reći da nisam vidio niti jednog izbjeglicu ili nezakonitog migranta u e, tom gradu u Turskoj. E, pitam se gdje su oni nestali i kako su završili na otoku Samos. Nešto treba poduzeti u odnosu na Tursku, jer ovdje e, zapravo svjedočimo organiziranom krijumčarenju ljudi. Svi ti migranti i izbjeglice dolaze iz Turske. Ovo je jedna uistinu ozbiljna situacija i treba je riješiti na političkoj razini. Istovremeno sredstva koja Europska unija daje Grčkoj samo su kap u moru. Treba nam mnogo više od toga. E, htio sam samo reći da treba izmijeniti e, logiku kojom se rukovodi proračun. Dakle, postoji velik pritisak na zemlje kao što su Italija i Grčka i samo ako uistinu budemo imali solidarnost na europskoj razini i ako se izdvoje sredstva, samo na taj način će ove zemlje se moći nositi sa tim valom izbjeglica. U Grčkoj ima velik broj nezaposlenih, isto tako je rašireno siromaštvo. Mi ne možemo primiti više nezakonitih migranata i izbjeglica. Ova situacija je neizdrživa. I htio bih također reći da ovaj amandman 63.90, da se tu govori o jednom drugačijem pristupu e, proračunu gdje će trebati izdvojiti više sredstava, želimo li se uistinu ozbiljno suočiti s tom situacijom. Mislim da trebamo iznaći jedan drugačiji način suočavanja na sa situacijom. Hvala lijepa. Sada dajem riječ gospodinu Tomasu Manu. Hvala lijepa, Pavlo. E, sve jasno iz ove zadnje napomene. Kada se vode rasprave o proračunu u državama članicama, onda je to politička rasprava koja se vodi na načelnoj osnovi, ali E, kolega Simon je e, dobro naveo konkretne i precizne brojke, ukazao na probleme koji postoje u gospodarstvu. E, možemo se mi ovdje baviti izbjeglicama, međutim postoje i drugi odbori mi ne možemo temeljem jedne glave reći da želimo dovesti u pitanje cijeli proračun. Pitanje izbjeglica nije samo pitanje novaca, postavlja se pitanje koliko smo mi spremni na političkoj razini otvoriti vrata u Strasburu će Jean-Claude Juncker govoriti o tome kako ćemo u budućnosti rješavati pitanje izbjeglica. Riječ je o zakonskim pitanjima i o promjenama u propisima kako bismo se uspješno nosili sa problemom izbjeglica, ali isto tako i problemom krijumčarenja ljudima. E, ono što je važno je da e, budemo oprezni što se tiče brojki. Drago mi je što je kolega Zimon, e, kao što su rekli izvjestitelji u Sjeni, pripremio dobar izvještaj Moramo voditi računa o razumnom e, proračunu. E, poštovani kolega iz Grčke, moramo e, voditi računa i o tome što može učiniti Europska komisija i koliko sredstava se može osigurati u nuždi. Drago mi je što je pripremljen ovaj tekst e, koji će dobiti e, veliku potporu i zahvaljujem e, izvjestitelju i izvjestiteljima u Sjeni na uspješno obavljenom poslu. Hvala lijepa, ponovno dajem riječ izvjestitelju, gospodin Peter Simon. Zahvaljujem na ovim pohvalama. E, ja bih isto tako želio zahvaliti svim kolegama na suradnji u proteklih nekoliko mjeseci e, koja je odlično funkcionirala. Želio bih se osvrnuti na kritiku kolega e, koje se odnose na amandman 63.19. To se odnosi na probleme izbjeglica. Želio bih istaknuti da E, nisam želio da se stekne dojam da mi to želimo povezati sa pitanjem izbjeglica. E, pročitat ću ono što je ondje navedeno. Europska unija e, potvrđuje svoj identitet vojnog bloka i tako dalje. E, tu se radi o potpuno drugoj argumentaciji i obrazloženju i to nema veze sa pitanjima o kojima smo danas govorili. Drago mi je e, što je kolega Mann rekao da se trebamo ograničiti na pitanja koja su važna za ekonomiju. Vojna pitanja nisu e, u djelokrugu rada ovog odbora. Tako da, poštovani kolega, nitko neće doći na ideje o kojima ste vi govorili i zato e, taj amandman nisam e, uzeo u obzir. Još jedna napomena što se tiče Case Winburn. E, ja naravno razumijem da postoje poteškoće što se tiče prijedloga za uštede, ali upravo u područjima gdje je potreban veći nadzor i kontrola u zadnjih nekoliko godina – E, kako bismo spriječili usporedivu financijsku krizu u budućnosti. Barem trebamo povećati e, prepreke koje bi e, trebale biti veće kako ne bi došlo do slične katastrofe. Ako povećamo te prepreke i ako to želimo učiniti, E, to ne možemo zato što nemamo dovoljno resursa, dovoljno zaposlenika, a to je nešto što treba popraviti ovaj parlament e, u ovom mandatu. E, I te elemente trebamo stabilizirati na način da struktura bude čvrsta kada dođe do oluje. Osim toga, E, činjenica je da određene službe nisu mogle obavljati e, dovoljno uspješno svoj posao zbog nedostatnih sredstava. E, to moramo promijeniti jer u protivnom, iako imamo na papiru fantastične kontrolne mehanizme, u praksi ti mehanizmi neće biti uspješni ako ne postoje dovoljni resursi. Hvala. Zahvaljujem gospodinu Zimonu. A sada ćemo glasovati o ovom izvještaju. Jedna minuta. Odnosno 30 sekundi. Izvolite. E, želim bih spomenuti nešto. E, riječ je o Fondu za potporu za stabilnost i mir. E, želio bih istaknuti da nam treba takav fond. Nisam rekao da ću glasovati u prilog amandmanu u kojem se navode ti iznosi smatram da trebamo zadržati ovu liniju. U amandmanima stoji da se e, te linije trebaju ukinuti. Ja naprotiv smatram da se trebaju zadržati i to treba predstavljati dodatak redovnim sredstvima koja predviđa Europska unija u svrhu osiguranja mira na Bliskom istoku i tako dalje. Kako ne bismo imali e, ovaj veliki priljev izbjeglica e, i migranata jer od početka godine 130 tisuća više izbjeglica je došlo u Grčku i jako veliki broj je u Italiju. Zahvaljujem. No, e, možda još jedan komentar. E, nismo dobili e, takav prijedlog za povećanje sredstava o kojem vi govorite i stoga o tome danas ne možemo glasovati. Zahvaljujem. E, sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda e, pod kojom trebamo e, glasovati. Ali kao što sam rekao ranije, gospodin Galtieri će predsjedavati tijekom ove točke dnevnog reda. On je upravo ušao u dvoranu, tako da ću njemu prepustiti ovo mjesto. Hvala. Dear colleagues, good morning. Poštovane kolegice i kolege, dobro jutro. Nadam se da ste se dobro odmorili tijekom ljeta, a sada smo se vratili na posao i po prvi puta ćemo glasovati i to o nacrtu mišljenja o općem proračunu Europske unije. Izvjestitelj je gospodin Peter Zimon. Prvo bih krenuo sa provjerom. E, molim da sve kolege sudjeluju u testu. Otvaram glasovanje. Opinion, yeah. Still three colleagues to vote. Još tri kolege trebaju glasovati. Zatvaramo glasovanje. Ako netko nema svoju kartu za glasovanje, molim vas da mi to date do znanja. Znači nema problema, sve je u redu. E, krećemo sa proračunskim amandmanom a ne sa rezolucijom. Krećemo sa amandmanom e, Ekona 6315. E, tko je za? Protiv? Odbija se. 6314. Glasovanje po dijelovima. E, prvi dio. Tko je za? Protiv? Mislim da se usvaja, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Glasujemo dakle o prvom dijelu. E, čini mi se da imamo jedan glas previše. Da vidimo. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Odbija se. Ekon 6316. Tko je za? Protiv? Odbija se. 6324. Tko je za? Protiv? Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Žao mi je. 6323 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6313 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6302 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6317 za, protiv, suzdržan, odbija se. 6311 za, protiv, provjerit ćemo. 6311, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6305 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6301 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6309 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6303 za, protiv, suzdržan, usvaja se. 6307 za, protiv, E, mislim da je odbijena, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 6-3-1-0. Otvaram glasovanje. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 6-3-1-2. Za? Protiv? Provjerit ćemo 6312. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 6325. Tko je za? Protiv? Odbija se, ali provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Da, odbija se. Žao mi je. 6306. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. 6318. Za? Protiv suzdržan odbija se. 6319. Za? Protiv suzdržan odbija se. 6322. Za? Protiv suzdržan usvaja se. 63 00 za, protiv, suzdržan, usvaja se 6320 za, Da, idemo na 6320 za, protiv suzdržan usvaja se. 6308 za, protiv suzdržan usvaja se. Hvala lijepa. Sada Prelazimo na mišljenje. Kompromis A za protiv suzdržan usvaja se. Amandman 5 za protiv Provjerit ćemo amandman 5. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbijen amandman 6. za protiv, suzdržan, usvaja se amandman sedmi, za, protiv. E, mislim da je odbijen, ali provjerit ćemo amandman sedmi. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis B za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 16. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 17. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 18. za, ispričavam se, amandman 20. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo sada na amandman 21. za, protiv, e, provjerit ćemo, otvaram glasovanje, amandman 21. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 22. Za. Protiv. Ista većina. Odbija se. Amandman 23. Za. Protiv. Provjerit ćemo. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis C. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 29. Za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 30. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 31. Za, protiv, suzdržan, Provjerit ćemo amandman 31. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis D. Za. Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 35. Za. Protiv. Suzdržan. Provjera. Amandman 35. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis E za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 39. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 40. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 41. za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 42. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 43. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis F za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis G za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, izvrni tekst e, stavak 10. E, za. Amandman je povučen, ali izvrni tekst stoji. Glasujemo o izvrnom tekstu. Točka 10. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 52. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 53. za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 54. za, protiv e, mislim da je odbijen ali provjerit ćemo otvaram glasovanje zatvaram glasovanje usvaja se jedan glas više amandman 55 za protiv Provjerit ćemo amandman 55. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. A sada ćemo glasovati o tekstu u izmijenjenom obliku za a, elektronskim putem glasujemo. Otvaram glasovanje. Četrdeset za, 12 protiv, jedan suzdržan. Tekst je usvojen. Čestitam izvjestitelju. Sljedeći sastanak će se održati u ponedjeljak 14. E, rujna. Prisutan će biti gospodin Dragi, je li to točno? I utorak 15. rujna i ujutro i popodne. Uskoro ćete e, dobiti dnevni red. Eliza, e, samo jedno pitanje je li moguće staviti inicijale ispred mog imena? Jer je jako teško vidjeti e, od koga potječe prijedlog. E, dolazi do određene zbrke zbog e, sličnih prezimena. Da, činilo mi se da je malo zbunjujuće to što ste glasovali sami protiv sebe. Ne, ja nisam bila autorica. Zahvaljujem na ovoj napomeni i ovime zaključujem sastanak.